Prvo e, dajem riječ izvjestitelju gospodinu Božoju. Dakle, dame i gospodo, molim te, molim vas, budite ljubazni i u tišini napustite salu kad već odlazite, da kako bismo mogli čuti kolegu koji će izvijestiti o svom izvješću. Znači, Najviše hvala predsjedniče. Molim vas dopustite najprije da se zahvalim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni na uloženom trudu, na ovom dosjeu. da zahvalim također na Europskoj komisiji i vijeću na njihovoj suradnji. Bez dobre suradnje i podrške koju smo dobili, ne bismo uspjeli ostvariti sporazum u lipnju pod eh, predsjedništvom Latvije i eh, ne bismo se uspjeli uskladiti sa temeljnom uredbom eh, sa E, sa svjetskom trgovinskom organizacijom. 2009. godine u okviru temeljne uredbe Europska unija odlučila se za apsolutnu zabranu proizvoda od tuljana sa dva, dvije iznimke. Dakle, proizvodi od lova koje su vodile takozvane domoražske zajednice Inuita i e, u okviru e, lova za održivo upravljanje morskim resursima takozvani MRM izuzeće. Cilj ove uredbe jest da se postara da proizvodi od e, ulova tuljana u trgovinske svrhe se više ne mogne naći na tržištu Europske unije. Uredba o tuljanima i njena provedbeni akt je bio dovedeno pitanje od strane Kanade i Norveške pred svjetskom trgovinskom organizacijom. Konačna odluka svjetske trgovinske organizacije usvojena je 18. E, lipnja 2014. godine i tu se odbijalo jedna, jedno od dva izuzeća, a konkretno se radi o MRM izuzeću. E, Kanada i Europska unija se dogovorile da ima e, odgovarajući rok odgode od 16 mjeseci od da od datuma usvajanja. Taj rok istječe 18. listopada 2015. godine. Europska komisija osvojila je svoj prijedlog za izmjenu trenutne preporuke o trgovinskim eh, proizvodima 6. veljače 2015. godine. Tada je na trenutno zakonodavstvo o trgovini eh, proizvoda tuljana i tako se pojačalo izuzeće MRM. Iako eh, uvažam činjenicu što svi eurozastupnici i države članice se ne slažu sa e, brisanjem izuzeća MRM. S velikim zadovoljstvom ipak vam želim reći da je ovaj dogovor u skladu sa odlukom donesenom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ovaj konsolidirani tekst obuhvata novi niz mjera pod kojima e, e, ulov tuljana od strane Inuita su pri da ti proizvode mogu stupiti na tržište jer je to e, nešto od jako važnog velikog značaja za održivost e, i preživljavanje zajednice Inuita. U ovim izmjenama uzeto, je, uzeto je u razmatranje pravo, u obzir pravo Inuita na samopredeljenje, isto tako kao i drugih e, zajednica. U prijedlogu se ponavlja da je lov na tuljane sastavnica e, identiteta e, inuitske zajednice i što je od ključnog značaja za njihovo preživljavanje, za podržavanje njihovih obitelji i e, očuvanje njihovog tradicionalnog funkcioniranja. U izvješću također sam predložio jedan novi članak 5a koji se tiče potrebe informiranja građana o e, stavljanju na tržište proizvoda od e, tuljana e, koje su ulovile zajednice, inuitske zajednice. I konačno, u članku 7. o izvješću u ovom tekstu Traži tražite od komisije da podnese izvješće do kraja 2019. o provedbi novih pravila i da se osobito usredotiči na ova pravila i njih utjecaj na zajednicu Inuita. Veselim se saslušati stav komisije vijeća i kolega. Najljepša hvala. Vela, you have the floor. Thank you. Povjerenče Vela imate riječ. Hvala, hvala predsjednice uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Najprije dopustite mi da zahvalim i čestitam izvjestitelju gospodinu Bušoju i njegovim kolegama koji su ubrzali i potpomogli rad na ovom dosjeu. Amandman je postao nužan, nakon, izmjena je postala nužna nakon odluke Svjetske trgovinske organizacije u lipnju prošle godine. Svjetska trgovinska organizacija zaključila je da bi izuzeća evo, koje je uvodila Europska unija i e, za Inuite i druge e, domorodačka, domorodačke zajednice e, predstavljala određene diskriminacijske učinke i mi vjerujemo da dobra suradnja između institucija da je stvorila dobar rezultat i tu smo omogućili da se Europska unija zadovolji međunarodne obveze prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u kratkom roku koji nam je stavljen na raspolaganje za provedbu te odluke i koji ističe idućeg e, mjeseca, e, točno, precizno govoreći 18. listopada tekuće godine. Ovo je jako važan korak za vjerodostojnost Europske unije. Mi smo jedni od ključnih korisnika e, tijela za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije kao tako jako smo zadovoljni što se ovaj postupak okončao i što smo sada ponovno u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Politički govoreći ovdje se radi o osjetljivoj temi za e, sve stranke i zadovoljni smo što je postavljena zadovoljavajuća ravnoteža. Tijekom ovog postupka komisija je stupila kontakt, surađivala sa svim dionicima i sa svim onim državama članicama koje su, na koje se osobito odnosi ovaj prijedlog. Mi vjerujemo da je ovaj dijalog bio jako konstruktivan te da su rezultati izraženi u ishodu ovog postupka. Konačni rezultat povlači zabranu koja je za jednu e, manjinsku zajednicu i ovdje je povučena zabran e, povučeno izuzeće za e, upravljanje morskim, održavu upravljanje morskim resursima. Dakle, ovdje imamo opravdane zabrinutosti i određenih zajednica i država članica na koje se odnose ove promjene. Što više, neke konkretni zahtjevi Europskog parlamenta uzeti su u obzir u ovom kompromisnom tekstu. a tu konkretno mislim na odredbe koje zahtijevaju da komisija redovito podnosi izvješće o provođenju uredbe e, i o e, provedbi zabrane i izuzeća. Komisija je jasna od zanje da ću potpuno podržati odluke o ovim zabranjima. Što se tiče nekih postupaka, elemenata postupka, o promjenama i o tijeku preporuka, mi moramo donijeti određene e, izmjene koje se tiču horizontalnih odluka i to će biti zavedeno u zapisnik. Tu se radi o uporabi komitološkog postupka za zadovoljavanje određenih tehničkih smjernica. Najviše hvala predsjednice. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Ben Benstein. Forordningen fra 2009 gjorde det ulovligt at sælge selskabsprodukter i EU. Sada je protuzakonito trgovati proizvodima tuljana na Europskoj uniji. Ovaj, ovo zakonodavni tekst je prava katastrofa za indigen, za domrodačke e, skupine e, na Arktiku i za Inuite. Nije provedena ocjena procjena utjecaja i sve analize pokazuju da je zakonodavni tekst 2009. godine bio nanio veliku štetu inuitima, da je uništio njihovo poslovanje, nisu mogli prodati kože. Oni imaju jedan skladište od 135.000 koža koje su propale. Spričava se lovce da žive od tradicionalnog ulova. Ja želim zahvaliti pregovoračima Europskog parlamenta gospodinu Dusoju, na ovom boljem tekstu, ali nažalost ne možemo se zahvaliti komisiji povjereniku. No, zadovoljni smo što sada komisija zna da ima važnih stvari koje nisu uzeli razmatranje na, eh, kada su radili na prvom tekstu. Hvala. Gospodin Vojčovski ima riječ. Hvala predsjednice. Odbor za poljoprivredu u potpunosti je za ovaj, ovo izvješće. Mi želimo da postoje određena ograničenja kada se radi o trgovini proizvodima od tuljana. Posjećam na ono što je Gandhi svoje vremeno govorio, razvoj civilizacije, razvoj njenog morala mjeri se načinom na koji se postupa prema životinjama u tom društvu. Ne misli se samo na patnju životinja, no treba to imati na umu u 21. stoljeću i iz tog razloga moramo imati na umu način na koji e, domorodačke zajednice i inuiti e, funkcioniraju i žive i to je upravo tema o kojoj se raspreda danas ovdje i ja se sam za ovaj tekst. Hvala. Ja, Andreas Schwab, olka hida. Ja. Gospodine Švam, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi kolege. Ja također želim zahvaliti izvjetitelju na rado na e, ovom nacrtu i doista e, nema sumnje da Europska unija unutarnje tržište u Europskoj uniji i zakonodavstvo Europske unije podliježe i zakonima i zakonodavstvu svjetske trgovinske organizacije i zahvaljujem što je to tako brzo uzeto u obzir u ovom izvješću, ali svejedno tu se postavlja i dalje pitanje kako ćemo u budućnosti s jedne strane izbalansirati zaštitu životinja i okoliša i druge, e, s druge strane ekološke i političke zahtjeve. I mislim da moramo u prvom redu e, dobro pronaći neki balans, ali moramo pri, pritom i uzeti u obzir da se i u e, okviru ovog Predloga Svjetske trgovinske organizacije e, omogući ono što je dopušteno, ona vrsta lova koja je dopuštena. Znači, na kraju moramo vidjeti koji će biti e, konkretni proces provedbe u stvarnosti kako bi ovaj prijedlog ste i zaživio u stvarnosti. Predsjednice, Ovog tjedna kad budemo govorili o konačnom prijedlogu o izmjeni europske zabrane o proizv... o izvozu i uvozu proizvoda od tuljana. To je u skladu sa odlukom e, Svjetske trgovinske organizacije. Klub zastupnika SED-a podržava e, ovaj pregovor. Mi to radimo jer mislimo da je on dobar, da je uspostavljena dobra ravnoteža između tri važna e, elementa i razmatranja. Mi ćemo provesti dakle, odluku STO međunarodne obveze Europske unije će se primjenjivati na zabranu izvoza i uvoza proizvoda tuljana. Istovremeno podržavamo i inuite i domorodačko stanovništvo koji će moći i dalje podržavati svoj održi, svoju održivu proizvodnju kože. Jasko sam zadovoljna ishodom eh, pregovora. Želim to reći komisiji. Trebamo o tome obavijestiti javnost da su inuitske da je inuitska prodaja kože od tuljana e, legalna na tržištu. To je jako važno. Moramo primijeniti rezultate ovog zakonodavnog teksta. Mislim da je to važno i želim se zahvaliti gospodinu Šoju, izvjestitelju, na odličnom i odlučnoj i konstruktivnoj suradnji koju smo imali i koja je ishodila jako dobrim rezultatom. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Dalton. Hvala predsjednice. Što se tiče EKR-a, biti sukladan sa odlukama STO je jako važno i kao tako možemo podržati izuzeće, e, brisanje izuzeća MRM. A što se tiče Inuita, Slažemo se, dakle, e, oni trebaju ne samo moći jesti te e, tuljane, već i živjeti od prodaje e, proizvoda. To je jako važno za zajednice, osobito one koje su u Grenlandu, koje nemaju drugih izvora prihoda. Mi smo iz našeg aspekta, to je jako važno i u što se tiče naših stavova o boljem upravljanju, mislim da je od ključnog značaja sada da tražimo od komisije da prouči utjecaj ovih promjena, osobito e, promjena koje spram prethodnog zakonodavnog teksta kako bi se moglo nastaviti e, sa boljim e, zakonodavnim provedbama i boljim uređenjem. Dakle, mislimo da je ovo dobar korak naprijed za budućnost. Hvala. Kiitoksia edustaja Kaja Kallas, Hvala gospođa Kalas, ima riječ. E, ovo je zakonodavno izvješće ono koje ima za cilj da se vidi što se može napraviti u Europskoj uniji i kako se to može uskladiti sa e, onim što traži svjetska trgovinska organizacija. Međutim, nešto na izgled jednostavno može postati prilično složeno kada govorimo o tradicionalnim kulturama i e, upravljanje pomorskim resursima je nešto što je vrlo složeno u odnosu na zahtjeve VTO-a. Ja podržavam ovu zabranu Međutim, u nordijskim zemljama i u baltičkim zemljama postoja kulturna tradicija i dalje se izdaju dozvole za lov na tuljane. U Estoniji primjerice 50 takvih e, dozvola za ulov se izdaju svake godine i taj broj neće rasti. Jer e, problem je da ako takvih pravila nema, da svejedno e, onda ih nitko neće niti poštovati. Moramo paziti da se ovdje ne radi o pitanjima dobrobiti životinja. Moramo jednostavno napraviti nešto što će biti najpametnije napravljeno jer e, moramo uspjeti izbjeći stvaranje sive ekonomije. To više nije dobro zakonodavstvo. Hvala, gospođa Hazekamp ima riječ. Hvala lijepa. Ovo je zapravo povijesni trenutak. Gledamo e, i uzimamo u obzir dobrobiti interes životinja. U prošlosti je trgovački interes bio taj koji je imao prednost. Mi poštujemo zahtjeve VTO-a i ako postoji proizvod koji bi se trebao zabraniti, to su upravo e, fokina krzna. Zašto? Jer se svake godine ubija stotine tisuća tuljana. Početkom zime mladunčad tuljana je ubijena na grozan način. Zašto? Isključivo radi profita. Radi se o proizvodu u modnoj industriji koji nije uopće koristan i lako ga se može prestati koristiti. Ne smije se biti tako okrutan prema životinjama. Europa je 2009. godine se odlučila za zabranu korištenja e, fokinog krzna. Evo, upravo Europa sada odlučuje da se taj stav promijeni. Trebamo poštovati tradicionalnu kulturu, koje se treba produžiti, ali svejedno ne smijemo tražiti od intuita i podržavati inuite da e, se odlučuju za ubijanje foka. I zato mislim da se e, poljoprivredna postica i tu trebaju ukinuti. Gospodin Šoltek ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. E, želim kao prvo čestitati izvjestitelju i zahvaliti kolegama i kolegicama koji su pokazali veliku učinkovitost u e, usvajanju kompromisa. Naime, ovo je vrlo važno pitanje i uredba o trgovini e, proizvodima od tuljama nešto što je našem klubu vrlo važno jer E, sam cilj je od samog početka bio e, zaštita životinja, e, znači to je cilj za koji se mi aktivno zalažemo. Zeleni su se za to borili, međutim, nakon presude tijela Svjetske trgovinske organizacije došlo je do određenih problema. Naime, određeni su klubovi pokušali postići unošenje što je više moguće iznimaka i na taj, jedan način, na taj bi način došlo do razvodnjavanja ovog akta i naš cilj ne bismo uspjeli postići. A cilj, je, cilj dakle, koji smo imali tijekom pregovora cijelo vrijeme pred očima. Dakle, ovi pokušaj poboljšanja nisu bili uspješni i već u odboru IMKO e, ti su e, predlozi propali i rezultati su kasnije e, krenuli i u pregovore sa vijećem i bili potvrđeni ondje. Najproblematičnija bila je iznimka e, BMR e, za koju smo se mi uvijek znači očuvanjem pomorskih resursa, mi smo uvijek bili za brisanje toga, a ovdje bi trebala svoju ulogu odigrati komisija. Svakako trebalo bi e, napraviti jasnu evaluaciju i pogledati je li došlo i postoji li kršenje propisa i ako da, onda djelovati na odgovarajući način. Plavi e, karton za vas, gospođo Kopolan, gdje ste spremni odgovoriti na nje. Izvolite, gospođo. Mikrofon, molim. Govorit ću finski. Čuli smo od kolega da govore o zaštiti životina. Htjela bih da Europski parlament ima sluha za tradicije. Na Baltiku postoje mali otoci koji imaju tisućetnu tradiciju korištenja tuljanova krzna što e, ne znači e, kada govori o toj zaštiti životinja da se životinje ne smiju loviti. Ne sprečava ih niti da koriste e, mreže u te svrhe. Jednostavno to spriječava da se tuljanova krzna prodaju u komercijalne svrhe. Jer moramo paziti da ne izgubimo tradicionalno tradiciju. Dakle, ova uredba želi postići najviši mogući stupanj kompromisa i poštivanje tradicije i to e, tradicionalnog lova u inuitskim zajednicama i drugim autohtonim zajednicama koje e, od toga žive e, kao na primjer i za kitove. Naime, ovdje u, e, ovom kontekstu inuiti smiju loviti tuljane, ali jedna bolja definicija mogla bi e, dovesti do previše iznimaka i razvodnjavanja, a to ne bi bilo dobro što se tiče e, situacije s tuljanima. Gospođa Parker ima riječ. Hvala lijepa. I jasno mi je da treba promijeniti e, zakon o trgovanu proizvodima od tuljana i da se to zasneva na onome što traži VTO. I isto tako da treba zaštititi tuljane, ali zaista brine me što će misliti inuitski narodi o tome i što će se dogoditi s njima. Sve to prije glasanja sutra. 2009. godine postojalo je i utvrdilo se izuzeće za domorodačke zajednice i Europski parlament zaista je želio da se ne naškodi inuitima jer su tuljani njima stoljećima pružali i toplinu i izvor prihoda. Ali jednostavno to izuzeće zapravo nije imalo željeni utjecaj. Imalo je negativni e, efekt na zajednice Inuita. Moramo paziti da se ne nastavi u tom pravcu i moramo zaista cijeniti jednako način na koji zarađuju za život Inuiti koliko e, E, štitimo tuljane. I jedni i drugi moraju biti na istoj razini. I ne smijemo raditi u korist jednima na uštrb drugima. Hvala. E, što se tiče održivosti i pametan postupanje sa e, resursima je ono čemu se, čime se rukovodimo, ali ova zabrana trgovine proizvodima od tuljana jednostavno ne štiti ta načela Naime, 12 e, milijuna e, tuljana od e, kojih otprilike 5000 bi moglo biti održivi ulov, ali ne radi se o broju ulovljenih tuljana, nego o postupanju s proizvodima iz tog lova. Naime, Radi se o proteinu, vitaminu C i tuljani su za određene autohtone zajednice e, proizvodi za koje nema zamjena i e, u Europskoj uniji e, tisuće i tisuće ulovljenih tuljana zapravo je spaljeno jer se nisu mogli prodati, a to nije održivo i e, odgovorno postupanje. A što se tiče čisto komercijalnog lova, on se ne smije provoditi i to je nešto što moramo paziti da se ovakve sve iznimke drže u odgovarajućim granicama i e, Jon Burger kod Greenpeace rekao je da moramo jačati svoje napore da potrošačima u Europskoj uniji objasnimo održivi ulov autohtonih zajednica i razliku između komercijalnog ulova. Gospodin Hvala lijepo. Za početak dopustite mi da čestitam izvjestitelju. Njegov je kompromis dobar. Zabrana trgovanjem proizvoda od tuljana je moralna i dobra. Smanjuje patnju životinja. S druge strane, još uvijek postoji jedno izuzeće. Filozofski gledano, rekao bih da ako bilo koji zakon ima neku iznimku, onda to povlači uvijek sa sobom različita tumačenja. Izuzeće za Inuite je vrlo složeno, komplicirano i sadržava puno malih potpravila. Biće stoga vrlo teško nadzirati koriste li se to izuzeće ispravno. Kaže se da bi trebalo biti izuzeće da se lov ne vrši u komercijalne svrhe, te da se radi na humani način. Teško je da će komisija to moći pravno nadzirati. Mi zaista moramo napraviti pravu ravnotežu između interesa životinja i interesa inuita. Nadam se da komisija neće smatrati kada dođe do faze provođenja da je E, gotovo e, završila posao. Imate plavi karton e, gospodina Obermajera. Želite li prihvatiti? Gospodin Obermajer, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam shvatio od prethodnog govornika da se on bori, da bi, boji da bi iznimke mogle dovesti do nečega što ne želimo postići, ali ja nisam dvije stvari spomenuo. Naime, s jedne strane, kako si predstavljate da se mogućnosti e, tradicionalnih zajednica za e, nabavu hrane održe. Naime, znadete da tome služi mesa tuljana, korinuitskih zajednica i drugih. A što se tiče održivosti, e, znači da, znači li to da se kože spaljuju, je li to održivo ako se proizvodi bacaju? Hvala za Hvala na pitanju kolega. Pa mi se ne suprotstavljamo jedan drugom. Ja sam pravnik i jednostavno ono što kažem jest da izuzeće sročeno na ovaj način jest vrlo složeno. Zadaća komisije jest da prati pridržavali e, se e, pravila a ja jednostavno mislim da Inuiti treba imati pravo da love tuljane jer je to tradicionalan način za njih e, da e, žive od toga. Ali e, komisija mora paziti da se poštuju svi aspekti izuzeća. Hoće li moći ako je ovako srođeno? Hvala. Gospođa Skipat, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Mislim da 2009. godine uveli smo opću zabranu prodaje proizvoda e, odnosno komercijalizacije proizvoda tuljena i to je bila dobra stvar. Međutim, ispravno smo donijeli ovu iznimku za Inuite, dobro znamo da, da je to temelj njihovog životnog stila i preživljavanja. Bez takvog lova i proizvoda koje dobivaju takvim lovom jednostavno ne mogu preživjeti. I upravo zato ne možemo samo e, tako olako reći ovu iznimku ne možemo odobriti ili to je prekomplicirano ili preteško je kontrolirati tu iznimku. Ne, doista moramo poštivati činjenicu da ti ljudi moraju od nečega živjeti i e, to je ono što moramo njima i osigurati. A drugi, druga iznimka je malo teža iznimka jer e, očuvanje morskih, pomorskih resurska, po tim se može svašta e, razumjeti i tu se može svašta nagurati i mislim da je dobro što smo ovu drugu iznimku isključili jer time smo učinili stvar. stvari. Zapravo mislim da sutra možemo mirne duše glasati za ovaj kompromis jer on postavlja akcente na prava mjesta i uključuje upravo ono što je najbišnije, a to je da se u budućnosti ponovno e, razmotri kako se to odražava na inuitsku zajednicu jer ne želimo im ukinuti temelj njihova života i preživljavanja. Gospodin Federle ima riječ. Hvala lijepa. Jako mi je drago da e, govorimo o ovoj temi i želim reći nešto o pravilima VTO-a koje ignoriraju dobrobit životinja. Međutim, e, moramo reći da u ovom procesu ima i nešto drugo što je dobro, a to je naime da ćemo omogućiti inuitima da nastave sa svojom tisućljećnom kulturom. Dobro je nastaviti takvu tradiciju i dobro je da oni mogu nastaviti način na koji su živjeli do sada. E, ima različitih vrsta lova u Švedskoj i govorimo o različitim vrstama lova na tuljane a e, govorimo o tome da trebamo zaštititi ribarstvo. Što treba napraviti? Hoće li se spaliti tuljani? E, moramo zaštititi tuljane, ali moramo znati i što sve to podrazumijeva. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Fjellner, izvolite. Gospođo predsjednice. Kada govorimo o komercijalizaciji proizvoda od tuljana, e, moramo reći da je činjenica da će se nastaviti loviti tuljane, čak i komisija to uviđa i to u okviru izuzeća koji sada imamo jer e, s obzirom na e, same broj tih tuljana vidi se da njihov broj raste. A sad ćemo vidjeti što treba napraviti, hoće li se oni ubijati ili nešto drugo. Ono što je nevjerojatno je ono što je ušlo u taj zakon koji je izazvao čitav niz prosvjeda od VTO-a do drugih. Ali i različiti način da se taj problem riješi. To su nam rekli kolege iz odbora IMKO. E, mogli smo napraviti više stvari, držati se te zabrane u potpunosti, e, zatim smo mogli e, razmišljati o tome što se radi slovom koji nije etički opravdan i isto tako se moglo odlučivati hoće li se ili neće smijeti loviti u komercijalne svrhe. Ali ovdje smo napravili e, razno, raznu mješavinu moramo se pitati e, što je zapravo u temelju svega toga. Mislim da jednostavno moramo sve početi iz početka. A sada riječ ima kolega e, Nilsson. Hvala. Hvala lijepa. Održivost morskih resursa vrlo je važna i to ne samo na Baltiku. To je u apsolutnom smislu važna tema. Postoje izuzeće o <clears throat> upravljanju morskih resursa koje sada nestaje. To je šteta. Jer e, količina tuljana samo raste u Baltiku. To je točno. Trebamo nastaviti štititi tuljane. Međutim, na Baltiku trebamo uspostaviti ravnotežu. Postoji i jedan problem o kojem sam govorio na odboru i o kojem stalno govorim. Govorim o tom izuzeću. Što time želim reći? Teško je e, da imamo e, lovce kada se e, love tuljani. Kako to nadzirati? administrativne strukture trebaju to raditi, ali tko su lovci? Ozbiljni lovci su oni koji moraju koristiti ono što su ulovili. A određene komercijalne transakcije tu predstavljaju problem. Moramo dakle vidjeti ko su ti lovci koji moraju loviti. I isto tako ne može se tek tako naći druge mogućnosti. Nije ih lako naći. Moramo gledati na Baltik e, cjelovito, floru i faunu. Jednostavno, što vam mogu reći za sada je da je donesena odluka loša. Hvala. Šestoro kolega se javilo za riječ u okviru spontinog javljanja za Budemo li imali riječ, svi će, dobiti, svi će je dobiti. Gospodin Mončelino. Zahvaljujem predsjednice. E, uzimajući u obzir e, presudu Svjetske trgovinske organizacije odgovarajućeg tijela e, u kojem se iznimka za inuite i očuvanje morskih resursa proglašava nedopuštenim, a što smatramo nepropisnim, nismo imali drugog izbora nego da E, donesemo, e, da se uskladimo sa svjetskom trgovinskom organizacijom, ali e, Europska unija optužena je da nije održavala zabrinutost za dobrobit životinja i da bi neke iznimka, da bi iznimka mogla biti iskorištena i za lov za komercijalne svrhe. Stoga se slažem s onim što je e, predloženo, a da se iznimka poveze, poveže sa dobrobiti životinja. Hvala. Se, Marija Snotis, olkaa hyvä. Izvolite, gospodin Marisotis. Predsjednice, e, Prioritet Europske unije je e, da zaštiti vrste kojima prijeti izumiranje. To se događa s kitovima, a sada i sa tuljanima. A što se tiče proizvoda od tuljana, vidjeli smo rezultat lova na tuljane je da ova vrsta izumire i to treba ograničiti, treba donijeti propisa. Jedina iznimka ovdje može biti e, lov koji se e, radi tradicionalno u zajednicama. Ali postoji neka druga pitanja, naime, to mora biti lov koji se vrši na tradicionalan način u tim zajednicama i trebamo dati potporu inuitskim zajednicama i autohtonim zajednicama, a on ne smije biti rađen i izvođen iz eh, komercijalnih razloga te također mora biti takav da ograniči boli strah kod životinja. Znači tim temeljem mislim da možemo zaštititi tuljane diljem svijeta, a istovremeno bi stvorili i

lov na e, morske sisavce a, i e, to nije e, nigdje ne postoji konsenzus ni za iznimke međutim moramo poštivati specifičnosti drugih kultura koje ovise o takvom lovu za svoje preživljavanje. Posebice lov na tuljane na održiv način je nešto što može biti prikladni pristup za budućnost lov nekih e, životinja u nekom socijalnom e, društvenom kontekstu gdje su ljudi uključeni, integrirani e, u kulturu jedne regije nešto je sasvim drugo što je sasvim drugačije od masovnog ulova i eksploatacije resursa koja nije održiva. Većina građana poznaje tu razliku i dobro znade koja je razlika i parlament i komisija moraju također jasno razlučiti između te dvije stvari. Zahvaljujem. Imate plavu karticu. Gospodine Hedla, želite li e, prihvatiti, gospodine Santoš? Možete li prihvatiti ovu plavu karticu? Izvolite, gospodine Federli. Zahvaljujem. Da, veliki je ovdje angažman e, za e, pitanje Inuita. Naime, u Norveškoj, Švedskoj, u Finskoj e, postoji arktička tradicija kada se led e, povukao i životinje i ljudi krenuli prema sjeveru, postoje lov na tuljane. Što bi zapravo rekao neki ribar koji više ne može ribariti? To stvara ekološku neravnotežu ako će e, populacija tuljana prekomjerno narasti. Znači moraju postojati jasna pravila, ali i postoje i za lov na tuljane ali e, mislim a, prekomjerni ulov koji se spaljuje kako to objasniti mikrofon e, mikrofon za govornika molimo zahvaljujem e, predsjednice iz moje perspektive pitanje lova a posebice e, lova divljih e, vrsta je nešto što mora biti ograničeno samo na autohtone zajednice koje ovise o takvom lovu za svoje preživljavanje i nemaju pristupa drugim resursima. Po tim uvjetima možemo se baviti e, povijesnim i geografskim kontekstom i da odlučimo je li to dopušteno ili ne, može li to biti dopušteno ili ne gospodin Demis Havel. Što se tiče zabrane trgovine tuljanima, postoji dugačka povijest e, ovo je pitanje od 2009. Mi smo uključeni, moja stranka uključena e, u cijelu stvari. i milioni građana žele da tuljani e, ne budu proizvod koji će se pojavljivati na našim tržištima, ali to također ima određene e, posljedice Naime, važno je da i Svjetska trgovinska organizacija dade zeleno svjetlo, i sada se naravno moramo uskladiti sa svjetskom trgovinskom organizacijom i sada parlament i vijeće su se dogovorili da se uskladi sa propisima svjetske trgovinske organizacije. E, zaštita životinja je važna i mi smo zato za i sutra ćemo glasati za. Gospođa Komponatri. Zahvaljujem. Predsjedniče, doista mi je Drago što je ovdje i predstavnik komisije. Naravno, da podupiram princip zaštite životinja, ali i e, načela svjetske trgovinske organizacije. Ali oni koji e, žive na manjim otocima u Švedskoj ili Grenlandu ili Estoniji ili e, iz mojeg kraja, tamo se e, postoje tisućljetne e, tradicije koje postoje oduvijek i sada odjednom samo Inuiti imaju takvu tradiciju. Mi djeci tamo objašnjavamo da smo mi premala zajednica da bi nas se uopće čulo. E, dakle, kako stoji stvar sa e, istraživanjem i muzejima? Tko utvrđuje čija je tradicija tisućljetna ili e, treba postojati ili treba biti održana. Zahvaljujem povjereniče Vela, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem i svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i još jednom e, dopustite da zahvalim što ste sudjelovali tako konstruktivno u ovom procesu. E, ovaj je, eh, ovo je kompleksan eh, predmet, ali to je svakako odraženo i u raspravama koje su vođene. Eh, Ažurana uredba želi osigurati da se temeljni socioekonomski interesi tradicionalnih zajednica održe i da ne, njih ne postoji negativan učinak. Lov, kao što je objašnjeno, integralni dio kulture i identiteta i predstavlja izvor prihoda iz toga, kao što je većina govornika već rekla doprinosi e, temeljnim e, životnim izvorima tih zajednica. E, očuvanje morskih resursa nije dio ishoda jer je to nekompatibilno sa svjetskom trgovinskom organizacijom, ali vjerujte mi smo pažljivo razmotrili svaki zaprimljeni prijedlog, ali nismo pronašli mogućnost za, održanje, za održavanje ove iznimke, a da e, pritom ne uđemo u veliki rizik od sankcija od strane Svjetske trgovinske organizacije. E, naime, morat ćemo se uskladiti sa odredbom Svjetske trgovinske organizacije i osigurati nediskriminatorni okvir za ovaj lov. Dakle, zahvaljujem na ovom prilogu uredbe i također na vašoj potpori. Hvala. Izvjestitelj, gospodin Bušoj. Zahvaljujem predsjednice i kolege, zahvaljujem i povjereniku Veli na ovim ljubaznim riječima. Razumijem da sporazum koji je postignut ne zadovoljava neke baltičke i nordijske zemlje, ali znam također da je ovaj sporazum vredni i treba ga usvojiti, posebice nakon što smo uspjeli utvrditi novi set kriterija za inuitsku iznimku i tekst članka 7 o izvještavanju. Slažem se s onim što je rekao gospodin Benson i vjerujem nakon sastanaka koje sam imao sa predstavnikama e, Grenlandskog i Danskog parlamenta i Inuitskom zajednicom, civilnim društvom i samom komisijom, da lov koji provode Inuiti i druge autohtone zajednice nije e, škodljiv i neće ugroziti e, stanište i zdravlje populacije tuljana i da se primarno ne provodi iz komercijalnih razloga. Inuiti love jer na taj način održavaju svoju zajednicu i svoje obitelji i osiguravaju temelj svog života koji je vrlo jednostavan i e, skroman i to rade već tisućama godinama kao dio svog kulturnog nasljeđa i također poštuju i dobrobit životinja. E, mi svakako imamo <laughs> kalendar koji E, je s vrlo strogim rokovima i bez dobre suradnje ne bismo uspjeli na vrijeme odraditi sve i dati također komisiji vremena da pripremi sve e, odgovarajuće akte prije roka u, e, u, listopadu. Hvala, veselim se sutrašnjem glasovanju.